30 sutra. I tako smo evo došli do izvješća Prust, Cars 2020. Izvješće o održivoj evropskoj automobilskoj industriji izvjestiteljima riječ na 4 minute. Hvala. Gospođo povjerenice, dragi kolege, Europska automobilska industrija je u krizi, no to nije ništa novo. Riječ je o vrlo konkretnoj stvarnosti. 2012. godine 12 milijuna automobila je prodano za usporedbu sa 17 prije krize. Brojke su poput one iz 1995. godine. Međutim, ovo je stup, stup našeg rasta, zato što i dalje predstavlja 4% BDP-a. Ovo je prva ekonomska aktivnost na desetke regija u Europi. 12 milijuna poslova je u pitanju. Međutim, riječ je isto tako o tehnološkom stubu, zato što 80% inovacije tehnološkog napretka odnosi se na automobilsku industriju. Ova industrija predstavlja jedan indikator našeg gospodarstva općenito. Danas narodi u Europi se pitaju kakva će biti budućnost ove industrije. Nemoguće je zamisliti dakle da zastupnici Europskog parlamenta o tome neće raspravljati. Mi se bavimo ovom problematikom, mi smo se obogalatili i dobro smo učinili. E, proučili smo prijedlog komisije iz studenog prošle godine, KARS 2020. godine, što je bilo jako dobra početna točka i hvala potpredsjedniku Tajaniju na radu koji je u to uložio. Proces ovog programa je zapravo proizvod jednog dugoročnog rada i konzultacija sa industrijom. Međutim, nedostaje sinteza, čini mi se, i zato mi moramo ovdje pružiti dodatnu vrijednost kako bi se naš glas mogao čuti. Izvješće koje vam ja prezentiram danas ima samo jedan cilj. Iznijeti nove solucije, nova rješenja kako bi se potakao rast automobilske industrije. Riječ je o izazovima i to kratkoročne prirode jer valja hitno izaći iz krize ovog sektora. Srednjoročno moramo imati e, ambicije i da ovu politiku iskoristimo u svrhu zajedničkog, a ne podijeljenog djelovanja. Moramo se nadalje boriti za Europu koja djeluje, ali isto tako i Europu koja štiti. I s tim u vezi inzistiram na nekoliko stvari. Produbiti pristup komisije koja mora preciznije identificirati prekapacitiranost kao jedan od ključnih razloga krize ovog sektora i predložiti mjere s tim u vezi. Nadalje, tražimo da se progresivno uspostavi regulativa koja će biti jasnija i predvidljivija za industriju, pogotovo u pogledu ulaganja. Moramo joj pomoći da izađe iz krize prije nego što joj nametnemo okvir koji će ju dodatno osujetiti. Nadalje, inovacije, tehnološka, e, teško, tehnološki know-how su naše osnovne prednosti. Moramo iskoristiti naše znanje kako bi poboljšali našu konkurentnost. Pozdravljamo i ohrabljujemo e, suradnju koja će se temeljiti na socijalnom dijalogu također i koja će iskoristiti znanja radnika u tržišne svrhe. I nazad e, tražimo da se naš e, arsenal mjera borbe protiv nepravične, nelojalne konkurencije na najbolji način iskoristi. Eto to bi bile glavne crte mog izvješća koje su zapravo e, jedan kompromis i kompromis koji je dobio veliku većinu glasova na odboru. Sutra ćemo glasovati o ovom izvješću. Ako mu date podršku, pokazat ćete da e, ako je borba teška, ne znači da je se ne može dobiti. I hvala unaprijed na vašoj podršci. Hvala. Gospodin Kelly. Hvala gospođo predsjedateljice. Drago mi je da o ovome raspravljamo večeras jer za razliku od pitanja o kojima smo čas raspravljali, uključujući i svemirsku politiku, broj zaposlenih u automobilskoj industriji je daleko veći, 12 milijuna. E, riječ je o 4% BDP-a. Međutim, te brojke opadaju zbog e, ekonomske krize posljednjih godina. Prošle godine primjenice prodano je 12 milijuna automobila, a prije pet godina 17 milijuna automobila. Stoga je važno da uspostavimo akcijski plan, da se borimo protiv ovih tendencija i rješavamo ovaj problem. Valja naglasiti važnost proizvodne baze u Europi, pogotovo kad je riječ o automobilima i to energetski održivim automobilima gdje moramo prednjačiti u odnosu na ostatak svijeta. Hvala. Hvala. Gospodin Niko sljedeći govornik. Hvala gospođo predsjedateljice. Automobilska industrija igra važnu ulogu u razvoju mnogih regija u Europskoj uniji i doprinosi stvaranju radnih mjesta. Tržišna utakmica nam govori da ako želimo ostati na vodećem položaju moramo insistirati na inovacije inovacijama i tehnološkom napretku gdje ima i takako puno prostora za poboljšanje. Restrukturiranje je također važno, o njemu je bilo uvelike riječi, a u tom smislu važna je i koordinacija između država članica i Europske unije. Valja se boriti protiv nepovoljnog utjecaja ovih problema na radna mjesta. Podsjećam da zemlje članice mogu koristiti europske fondove za restrukturiranje i moramo se pobrinuti da se odgovarajuća sredstva dadu u svrhu rješavanja ovih problema i nadam se da će automobilska industrija postati važan izvor rasta i radnih mjesta u Europi u skoroj budućnosti. Hvala. Kolegica Andersen. Hvala. Program CARS 2020. godine je europski akcijski plan kojemu je cilj održivost automobilske industrije. Došlo je do rasta od 1 do posto, ali je bilo velikog gubitka radnih mjesta. E, postoje velike razlike od države do države što se tiče državnih potpora. Sedam evropskih zemalja, u njima se takva pomoć i potpore još uvijek daju. Važna su četiri stupa e, uključujući i ulaganje u ljudski kapital, moramo vidjeti kakva će biti nova potražnja u budućnosti. Novi modeli će biti važni, zeleni automobili, mogućnost recikliranja. Socijalni dijalog je od velike važnosti i on će omogućiti automobilskoj industriji da preživi i na odgovarajući način se razduži. Hvala. A sada kolega Banjen. Iz perspektive Velike Britanije ovaj akcijski plan ima potencijal da da velikog podstreka automobilskoj industriji u smislu konkurencije, uključujući i proizvođače kao što su Jaguar i drugi. Međutim, e, moramo također definirati automobilsku industriju općenito i način na koji će ona igrati globalnu ulogu, pogotovo u pogledu potrebe za dekarbonizacijom ove industrije. Moramo pomoći automobilskoj industriji Europe da postane zelenija, ali u isto vrijeme konkurentnija. Drago mi je što je veliki dio ovog eh, programa eh, sličan strategiji Vince Cable u Velikoj Britaniji, koja se također temelji na osnaživanju inovacija i tehnološkog napretka. Od ključne je važnosti da se radi zajedno i na nacionalnom i europskoj razini, jer jedino tako će naša automobilska industrija biti konkurentna na globalnoj razini. Hvala. Hvala. Povjerenica Reding. Gospođo predsjednice, hvala. Izvješće Prust je vrlo korisno jer nam govori o tome koliko je važna automobilska industrija za Europski parlament. Europska komisija dijeli to mišljenje i u svom akcijskom planu je pokazala spremnost da automobilsku industriju stavi na odgovarajuće mjesto u sklopu potrebe za rastom u Europskoj uniji. Što se tiče pitanja vezanih uz automobilsku industriju, mislim da ovdje možemo vidjeti kako jedan dobar koordinirani proces može dovesti do provedbe strukturnih promjena. Ovo izvješće će biti od velike pomoći i našem radu sa dioničarima u ovoj industriji. Komisija će se pobrinuti da se ne stvaraju dodatni tereti za ovu industriju. Mi predlažemo zakone samo gdje je potrebna veća pravna sigurnost za sektore. Mi pridemo i da, veliku važnost postupku homologacije i to na svjetskoj razini kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi za ovu industriju. E, s tim u vezi revizija okvirne uredbe o motornim vozilima je nešto na čemu trajno radimo. Komercijalna vozila, vozila kojima ćemo moći odgovoriti na ekološke izazove su također važni i uvrstit ćemo ih u paket za transport. U komunikaciji o strategiji o alternativnim gorivima i s tim u vezi potrebnoj infrastrukturi, odnosno direktivi s tim u vezi, to ćemo sve iskoristiti kako bismo rješavali ovo ključno transportno pitanje u Europskoj uniji. Pristup financijama je također važan. Vi znate da je 2013. godine komisija iznijela prijedlog za zelenu inicijativu, za inicijativu zelenih vozila kako bi smo na taj način rješavali problem energetske učinkovitosti alternativnih goriva. Mi također radimo na pristup e, kreditiranju e, malih i srednjih poduzeća i s tim u vezi je važan program Kozme. Mislim da će na ovaj način Evropska unija postati glavni e, izvor financiranja malih i evropskih poduzeća. I za zaključak, e, mi e, smo počeli razmišljati o tome kako konkretno provesti u dijelo akcijski plan CARS 2020. godine 2014. godine na nacionalnim i regionalnim razinama i u tom smislu radimo zajedno i surađujemo sa automobilskom industrijom. Hvala gospođo povjerenice. S ovim smo završili ovu raspravu. Glasovanje je zakazano za 11.30 sutra. Sljedeća sjednica nastavlja se sutra s početkom u 8.30.